predložio da e, se usvoji sa djelovanjem 25. studenog 2015. E, Ima li netko nešto protiv? Ne. Prema e, članku 105.6 predsjednika konferencije predsjednika odbora Čuo sam da nema primjedaba na dvije preporuke zajedničke preporuke odbora eh, Budgi Kont eh, da se ne protivi delegiranom aktu. Znači, ako nijedan od klubova niti 40 članova u roku od 24 sata ne podnesu primjedbu, eh, te će se preporuke